Please, if you may. Molim vas. Back. Good evening, everybody. Želim vam svima dobro večer. Možemo započeti. Naime, imamo dva i pol sata na raspolaganju za ovaj izvanredni sastanak, no Eto, bilo bi bolje za sve nas da to potraje kraće. Dakle, najprije usvojimo sastanak. Imamo izmjenu u nacrtu u prijedlogu dnevnog reda, dakle nakon sastanka koordinatora 8.10. imamo glasanje na zahtjev ideja, dakle imamo prepor koordinatora na točci 6.2, nacrt programa i popis e, eksperta za borbu protiv online i offline govora mržnje. Točka treća, isto izbor trećeg potpredsjednika, to je odgođeno. Imate li prigovora? Ako ne, onda možemo smatrati ovo e, dnevni usvojenim. Izvolite. Pa evo mi imamo prigovor na opetovano odgađanje trećeg potpredsjednika ovog odbora. Tako da bismo željeli da to bude na sastanku sljedećeg, e, na dnevnom redu sastanka sljedećeg sastanka koordinatora. Dobro, a sada prelazimo na obavijesti. Dakle, lingvistički režim. This is an old one. Imamo sve jezike osim estonskog, mađarskog, litavskog, malteškog i velškog, a u ovom slučaju mađarski je na raspolaganju samo u pasivnom vidu. Sad trebamo potvrditi preporuke koordinatora. Najprije imenovanje izvjestitelja Petera Vitanova koji je izvjestitelj sporazuma između Europske unije i Belarusa o osobama koje borave bez dozvole, dakle to potvrđujemo. Onda imamo delegirane provedbene akte, tu imamo popis. Imamo barem dva delegirana akta. U jednom se radi o uredbi koja mijenja uredbu parlamenta i vijeća gdje se uspostavlja interni sigurnosni fond. E, ovaj akt, e, delegirani akt je dostavljen svim zastupnicima mailom. Imamo interni rok za ulaganje prigovora. 29. listopad u 12 sati. Zatim imamo još jedan delegirani akt. Tu se radi o parlamentu i vijeću, uredbi parlamenta i vijeća uspostavi fonda za azil i migracije. Interni rok je 29.10. do 12. Onda imamo par provedbenih akata. E, prilog odluci komisije o tehničkim, uspostavi tehničkih pravila za povezivanje podataka iz različitih e, informativnih sustava EU. Dakle, ovo je dostavljeno zastupnicima članovima odbora LIBE. Imamo newsletter iz 19.10. E, kao Aha, a rok za prigovore 30.10. u 12 sati isto vrijedi i za e, uspostave tehničkih detalja za e, europski pretraživač. 30. 10. do 12. sati je rok, interni rok. A onda sada prelazimo na glasanja i to će biti naša prva važna stavka danas. Dakle, prvo glasanje je o odluci koordinatora 6.2, a to stoji pod e, obavijestima predsjednika i promjeni dnevnog reda. Naime, imamo izmjene nacrta programa i popisa stručnjaka za program LIBE za borbu protiv dakle, govora mržnje online i offline. Većina koordinatora potvrdila je nacrt programa i popis stručnjaka za to pitanje. A sada trebamo svi glasati o odluci i preporukama koordinatora. Dopustite da vam pojasnim kako se glasa. Dakle, ako se slažete s preporukama koordinatora, što znači da nacrt programa i popis e, stručnjaka potvrđujete, onda pritisnite plus. Ako ste protiv toga, što znači da podržavate zahtjev ideja, onda pritisnite minus. Jeste li razumjeli? Dobro. Gospodine Trdin, izvolite imati minutu. Hvala, predsjedniče. Htjela sam samo jasnije razjasniti zašto smo zatražili ovo glasovanje. Nažalost, neki od naših valjanih prijedloga nisu uvršeni u završni program koji su odobrili koordinatori. To nije prvi puta. Stoga ulažemo prigovor na nepoštivanje demokratskih pravila o kojima često govorimo u određivanju ovog programa. I osim toga, naš klub sa 73 zastupnika predstavlja 10% ukupnog broja zastupnika u Europskom parlamentu Dakle, predstavljamo veliki broj europskih građana koji su nam dali milijune glasova. Tražimo dakle poštovanje u radu ovoga odbora i jednako postupanje kao i prema drugim klubovima, naravno razmjeru našoj veličini. Nadam se da ćemo moći izabrati barem jednog govornika svakih deset odobrenih, što do sada se nije dogodilo. Dakle, tražimo pravu demokraciju, ono o kojoj se često govori. Hvala. Hvala vama. Sada ste čuli logiku ideja. Zašto tražili promjenu programa? Dakle, oni koji su za preporuke koordinatora, pricnite plus. Oni koji su za zahtjev ideja, stavite, pricnite minus. počnemo s glasanjem. Otvaram glasanje. No, it doesn't work. doesn't work. Eh? Now the vote Zatvaram glasanje. Potvrđeno je. Sada imamo drugo glasanje. Ali evo, ja imam problem. Tu se zahtjeva, glasao o za rezoluciju za koju sam ja izvjestitelj, ali moja kartica ne funkcionira. tako da ćete morati mene računati. That's why it isn't working. So, eh? So I have to, I have to, I have to raise my hand. Dobro, tako da ću ja glasati dizanjem ruke. Tako da i mene ubrojite, molim vas. No, no, no, I mean, yes, ta, ta, ta no funciona. Dakle, traganje i spašavanje u sredozemlju. Tu imamo zahtjev za rezoluciju. E, imamo pitanje i raspravo na plenarnoj. Ovdje u Strasburu. Slijedi glasanje zahtjeva za rezoluciju na temu do koje nam je svima jako stalo. Dakle, potraga i spašavanje, to je naš odgovor na brojne smrtne slučajeve u sredozemlju. Dakle, možemo preći na glasanje. A, imate pitanje pridržavanja poslovnika? Ne? Gospodine predsjedniče, evo tu sam. Ovdje ste i ovu rezoluciju ste nam, nam dostavili na engleskom, nismo dobili prijevod i doista mi je žao, ali to se ponavlja. Dakle, rekli ste nam da je to iz, izuzetna situacija. Moj kolega Jean-Paul vam je iznio taj prigovor, ja vam službeno to tražim kako ne biste narušavali rad eurozastupnika, dakle da se ispoštuju jezici država članica. Dakle, molim vas da uložite dodatni napor ukoliko ne želite da napustimo ovu dvoranu i e, jer nas primoravate da glasamo tekstove koji nisu prevedeni na naše jezike. I, e, ponavljam, to je bila odluka koordinatora koje je tijelo koje ovdje donosi odluke. Meni je žao zbog toga. Doista. E, prijevode treba dostaviti tijekom tjedna prije plenarne, odnosno tijekom plenarne, dakle kroz nekoliko dana to će biti dostavljeno nas napravljeno na svim mjestima, ali e, kako sada stvari stoje, e, imamo taj tekst samo na engleskom, jer koordinator tako da odlučili ispričan zbog toga. Meni je Roberta rekla da ona to, da se ona s tim nije složila. Trebali bismo znati onda. Netko se još javio za riječ? Da, pitanje pridržavanja poslovnika. Izvolite, jedan minut. Tražim da se ovo odgodi jer koordinatori ne mogu e, smanjivati prava zastupnika i odlučivati o njima. Radi se o načelnom pitanju e, jesu li predlozi prisutni na odgovarajućim jezicima ili barem većim jezicima, jer inače ne možemo raditi na odgovarajući način, a to može samo naškoditi radu zastupnika. The order of the day. This is the order of the day, please, Mrs. Mr. Gospodine Rangel, izvolite. Ja samo želim reći da koordinatori nemaju ovlasti mijenjati načelo multilingvalnosti, više jezičnosti. Dakle, koordinatori ne mogu mijenjati prirodu Europske unije, a to je višejezična zajednica. Dakle, ono što kažem, što želim reći je sljedeće. Dakle, u potpunosti pristajem na to da u svrhe našeg izvršavanja našeg rada imamo jedan ili dva jezika, ali službeni odbori u plenarnoj moraju imati verzije teksta na svakom jeziku, a niti jedan koordinator to ne može mijenjati. Za mene je to u redu, ja mogu čitati šest jezika. Ali ne radi se o tome. I'm sorry, but we, we need to move on to the vote because it's scheduled. It's, it's... Ja se ispričavam, ali sada moramo preći na glasanje. To je na rasporedu. Dakle, prema pravilu 214 poslovnika, to je odlučeno na sastanku koordinatora. Dakle, samo malo, molim vas. Ne, sada moramo preći na glasanje jer je odlučeno. To je na dnevnom redu i moramo ići dalje. Dakle, idemo s glasanjem.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 No, it's, it's, it's the coordinators. It's a decision. Ne, ali to je odluka koordinatora. Ben, let's go. Recital D. The vote. Uvodna izjava D. Otvaram glasanje. Ne, pardon, tko je za? Recital D. Uvodna izjava D. The electronic. Okay, Aha, moramo imati elektroničko glasanje, ispričavam se, dakle, evo, glasamo elektroničkim putem. Uvodna izjava D, otvaram elektroničko glasanje. Dame mi también. No tengo tarjeta. ECR plus one. ECR plus one. ECR plus one too many. ECR ima jednog glasača viška. Okay. So now they should... Eh? eh? One should uh, redo... Okay, we can close. Close.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 Pučan imaju jednog glasača previše. You, Now it's closed. Zatvaram glasanje. Approved. Usvaja se. Uvodna izjava L. Otvaram elektroničko glasanje. Closed. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Now it's paragraf... Stavak drugi. A, ne, greška. Ispričavam se uvodna izjava O. Otvaram elektroničko glasanje. Kad mi there. Closed. Adopted. Zatvaram, usvaja se. Sada prelazimo na stavak drugi. Otvaram elektroničko glasanje. Closed. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Prelazimo na stavak četvrti. Otvaram elektroničko glasanje. vote. Poimenično glasanje. Na zahtjev pučana. Stavak Četvrti. You got me there. On favor. Closed. Zatvaram glasanje. Carried. Now it's par... Usvaja se. Prelazimo na stavak šesti. Otvoreno glasanje. Otvaram poimenično glasanje. Closed. Zatvaram glasanje. Carried. Usvaja se. Now paragraf 8. The vote is open. Stavak osmi. Otvaram glasanje. Got me there. I'm fair. I'm pro. Favor. Closed. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Stavak deveti. Otvaram glasanje. Roll call. Poimenično glasanje. Closed. Zatvaram glasanje. Što se događa? Odbija se. Paragraf. Stavak deseti. Otvaram poimenično glasanje. Now it's closed. Zatvaram glasanje. Odbija se. Paragraf 13. Stavak 13. Otvaram poimenično glasanje. You got me there. Closed. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Stavak 14. The vote is open. Otvaram glasanje. Now closed. It's adopted. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Stavak 16. Otvaram glasanje. Favor. Now closed. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Stavak 20. Otvaram glasanje. A ne, ispričavam se. 19. Pravu ste. 19. Otvaram glasanje. Now it's closed. Zatvaram glasanje. It's rejected. Odbija se. Stavak 20. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. I konačno glasanje. Poimenično. Dakle, glasamo izmijenjeni tekst. Glasanje otvoreno. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Hvala vam. we welcome to this podium. Please, no interruption. Please. A sada molim vas bez prekida, molim vas. Yes.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 povjerenicom Vijeća Europe za ljudska prava. Doista nam je zadovoljstvo i čast pozdraviti povjerenicu za ljudska prava. A što je um, a, je Prona preuzela u travnju 2018. prije više od godinu dana ovu uglednu dužnost i e, bavi se pitanjima kao što su migracije, azil, medijske slobode. I doista mi je drago što smo konačno uspjeli dovesti gospođu Mijatović na razmjenu mišljenja u Strasburu, našem zajedničkom sjedištu i to e, Dakle, i tijekom naše plenarke i zasjednja vijeća Europe na ovu raspravu prvo ćemo imati krug e, rasprave sa koordinatorima, zatim ćemo otvoriti mogućnost e, i e, ostalim zastupnicima da postave pitanje i raspravljaju sa povjerenicom Vijeća Europe. Gospođo Mijatović, gospođo Mijatović. Please, silence. Let's pay respect Malo tišine molimo. Dakle, evo kada se umirimo dajem riječ gospođi Mijatović, izvolite. Zahvaljujem. Uvaženi zastupnici odbora Libe, doista nam je zadovoljstvo i čast e, na ovoj prilici razmijeniti mišljenja s vama o temama na koje ste zatražili, za koje ste zainteresirani. Ja redovito kontaktiram sa mnogima od vas i u svom prethodnoj dužnosti također sam imala čast i priliku razmjenjivati mišljenja o mnogim pitanjima ljudskih prava sa brojnim parlamentarcima. Ali sada smo na ovom vrlo važnom početku suradnje sa E, s mojim uredom. Danas ćemo govoriti o migracijama i slobodi izražavanja, ali pokušat ću biti kratka i poštivati vaše vrijeme, ali također zanima me vaša pitanja jer mislim da je to doista važno iskoristiti i s vaše strane ovu priliku da mi postavite e, svoja pitanja. Živimo u zanimljivim izazovnim vremenima po pitanju ljudskih prava. Ja sada vršim ovu dužnost 18 mjeseci i e, zamijetila sam doista zabrinjavajuće trendove diljem zemalja članica Vijeća Europe, uključivši i u onima koje su članice Europske unije. Stoga pozdravljam ovu priliku i nadam se da ćemo nastaviti sa, o, redovno sa ovim razmjenama mišljenja. Kratko ću reći nešto o pitanju migracija sa nekoliko točaka koje smatram da su doista važne. Postupak prema migrantima je zapravo pravi test predanosti zemalja ljudskim pravima. s e, zakonima i standardima, neadekvatna implementacija i nedostatak e, investicija u mjere prihvata e, se pretvaraju u nekim slučajevima u politički kaos. I odgovor na ovaj kaos često su još restriktivnije politike i još restriktivniji zakoni. I usprkos e, sve e, manjeg broja migranata temeljem statistika kojima raspolažemo u Europi, ono s čime smo također suočeni, što mislim da je doista važno, ali i zabrinjavajuće je i ova retorika koja nije nešto što bismo voljeli čuti u demokraciji, a posebice e, ovo, ove E, posebno ugrožene ciljne skupine e, protiv kojih se usmjeravaju ove retorike, a koje ne mogu na njih odgovoriti. Mnoge vlade, uključujući one u Europskoj uniji, ne samo da ne uspijevaju omogućiti osnovne usluge onima kojima su potrebne, nego se i aktivno e, protive prihvatu migranata i tražitelja azila sa kratko vidim i nehumanim politikama. Posebice ograničujući znakove reunifikacije obitelji, e, zapljena vrijednosti i sprečavanje socijalnih e, usluga koje im ne omogućavaju preživljavanje. Sredozemlje je sve više nesigurno i nadam se da ste imali priliku vidjeti brošuru koja vam je također bila distribuirana u parlamentu, a gdje se govori o situaciji u sredozemlju po pitanju migracija. Ovo je posebice važna stvar i zaslužuje našu posebnu pozornost. A ove preporuke su zapravo prvi dokument ili publikacija u kojoj se pokušavaju e, spomenuti neke najvažnije stvari glede ljudskih prava i situacije s migrantima u Europi. Dakle, evo želim ukazati na pet posebnih područja djelovanja koje mislim da su posebno važna, posebice u ovom, ovoj našoj prvoj razmjeni mišljenja. Prije svega želim spomenuti učinkovito potragu i spašavanje, a za što je potrebno jačanje učinkovite koordinacije operacija spašanja i osiguravanje adekvatnih e, kapaciteta. Zatim, e, Sigurno iskrcavanje e, zemlje članice nikad ne smiju izdavati naredbe koje bi direktno ili indirektno e, e, vodile do iskrcaja tih ljudi u nesigurnim dijelovima svijeta. To je naravno u idealnom slučaju, a mi ne živimo u idealnom svijetu, ali svejedno trebamo ostati vjerni svojim temeljnim vrijednostima i pravima. Znači tu se mora poštivati i odbijanje Eh, eh, iskrcavanja eh, migranata ili preuzimanje migranata čime bi se ugrozila njihova životi ili sigurnost. Pregovori koji su krenuli u Malti idu u pravom smjeru, ali to je samo početak i polako pa, pratiti ćemo to dalje. Znači treba vidjeti kako će taj mehanizam e, funkcionirati i koje su jamstva za ljudska prava ovdje ugrađene, a i zaštitni mehanizmi. Nadalje, e, radi se i na intenzifikaciji e, suradnje sa trećim zemljama po pitanju sprečavanja dolazaka. Znači, treće područje je osigurati odgovarajuće zaštitne mehanizme u suradnji sa trećim zemljama. Znam i da postoji potreba da zemlje članice Europska unija se uključe u međunarodnu suradnju u odnosu na migracije. Međutim, takva suradnja često nije dovoljno e, transparentna niti ima odgovarajuću razinu odgovornosti dionika. Zemlje članice ne smiju doprinositi e, kršenju ljudskih prava u trećim zemljama. Strašne posljedice kršenje ljudskih prava, na primjer od strane Libijske obalne straže, dobro su dokumentirani, stoga je važno razmotriti aktivnosti suradnje s libijskim vlastima kako se ne bi kršile prava migranata. A četvrto područje je omogućavanje sigurnih i pravnih puteva, uključujući uključivanje u programe premještanja, E, i korištenje drugih mehanizama kao što su humanitarne vize ili scheme sponzorstva i osiguranje spajanja obitelji na brzi učinkovit način. Na kraju, konstruktivna suradnja sa udrugama civilnog društva je od ključne važnosti. Nažalost, događa se upravo suprotno, stigmatizacija e, i e, maltretiranje tih udruga civilnog društva postaje trend kojeg pratimo od početka svog mandata koji zapravo ne prestaje. Doista cijenim rat vašeg odbora na pitanju dekriminalizacije organizacije pojedinaca koje pomažu migrantima kao jedno važni dio suradnje. A sada nešto o uvjetima prihvata. Oni su i dalje zabrinjavajući u brojnim zemljama članicama. Situacija u Grčkoj i dalje je vrlo hitna, a obzirom na sadašnju situaciju sljedećeg tjedna. E, mislim, bila sam u Grčkoj prošlog e, e, prošle godine u lipnju, ali također i u Samosu i na neki, u nekim prihvatnim centrima na Kopnu i objavit ću svoje rezultate. Ali Grčka nije jedina što se tiče E, takvih loših e, uvjeta prihvata migranata. Ali neću sada davati primjere, nego ću načelno nešto reći o cijeloj stvari. Dakle, u nekim slučajevima broj dolazaka je bio doista visok i vodio do problema dotičnim zemljama članicama. No, Europski odgovor je jedan izazov koji se mogao upravljati pretvorio u katastrofu ljudskih prava. I to što zbog nepripravnosti, zbog nedovoljnih investicija u sustave prihvata, ali i zbog toga što zemlje članice nisu podijele odgovornost. Što je veliki problem? Nedostatak solidarnosti. Cijeli pristup u zemljama članicama i na razini Europske unije e, obilježila je ne, e, nespremnost na pruženje odgovarajućeg odgovora. Problem pred nama nije problem samo jedne zemlje članice Vijeća Europe. To je europski problem i kad kažem europski, ne mislim samo na Europsku uniju, mislim na cijelu Europu pritom. Isto tako e, investicije u integraciju za one koji dobiju pravo ostati nije odgovarajuće. I to je vjerojatno najvažnije područje da, koje bi trebalo osigurati da zemlje u Europi mogu u budućim trendovima čuvati i pravo migranata i u onih u domaćina, e, zajednica domaćina. E, na primjer e, događaju se i ilegalni pushback, e, zaštita te, je potrebno i zaštititi posebice migrantsku djecu, a to je sve što, se, što možemo spomenuti kasnije u raspravi, ali i možda u nekim drugim prilikama. druga tema koju želim nešto kratko reći je, se odnosi na medijske slobode. Otkako sam preuzela ovu dužnost povjerenice za ljudska prava, Puno sam vremena e, posvetila promicanju slobodi e, govora, posebice sigurnosti novinara. Samo prije nekoliko dana e, dvije godine su prošlo strašnog ubojstva Dafne Galicije na Malti. Još uvijek čekamo pravdu i konkretne rezultate istrage tog stravičnog zločina. Zemlje članice su postavile e, i zaštitne mehanizme za novinarne, sloboda tiska i medija je u zacrtanom nacionalnom međunarodnom pravu, te se jamči e, što se bar papira tiče i rezolucija, e, možemo na sebe biti ponosni, no u provedbi onome što se događa na terenu mislim da ne ispunjavamo u potpunosti to što je zacrtano. Puno još toga treba učiniti kako bi se ti standardi prenijeli u praksu. Što se Slovačke tiče, želim reći da postoje neki konkretni rezultati u istrazi još jednog stravičnog zločina koji se dogodio u Slovačkoj ubojstva Jan Kucjaka i njegove e, zaručnice. Znači, trebamo osigurati ne samo da počinitelji, nego i one koji su, koji su potakli taj zločin, budu privedeni pravdi. Želim također spomenuti još jednu stvar što se tiče slobode medija i sigurnosti um, novinara u zemljama članicama Europske unije. Ovdje moramo se suočiti sa stvarnosti. Desetljećima Europska unija je bila mjesto sigurnog okruženja, okruženja u kojemu je bilo moguće e, raditi mirno i sigurno kao novinari. Nekoliko bojstava, međutim, uključujući ono u Slovačkoj, Malti, ali i u Bugarskoj, doista sada ocrtavaju put e, kojim, na koji ne bismo smjeli biti ponosni. I upravo zato ne smijemo dozvoliti nekažnjivost i zato je doista važno da barem eto u okviru Europske unije E, se istraže ovi strašni zločini i to ne samo djelomično nego doista detaljno istraže i e, da se na taj način ne ugrožava rad novinara. Svi se slažemo da ova toksična atmosfera e, guši i truje demokraciju i to se ne smije dopustiti. Radim ja i u zemljama također u tranziciji, u zemljama gdje se novinari uhićuju, maltretiraju, zastrašuju, zatvaraju. Ne samo oni, nego i članovi njihove obitelji i njihovi prijatelji. Ovaj, e, ovi dugoročni problemi sada su teži, još teži za riješiti kako nacionalisti dolaze na vlast u brojnim europskim zemljama. Ne samo da oni ljudska prava e, opisuju kao, e, e kao za njihove političke ciljeve, nego također sve se e, više usvaja e, retorika protiv e, novinara i medija. A ta neprijateljska atmosfera samo dodatno legitimizira napade na novinare. U svojoj ulozi, u svom mandatu namjeravam nastaviti sa snažnim fokusom na sigurnosti novinara. Mislim da države treba poticati da dijele i repliciraju pozitivna iskustva iz drugih europskih zemalja. Postoji nekoliko dobrih primjera koje volim uvijek spominjati. U Italiji gdje su mnogi novinari u prošlosti ubijeni, a mnogi još uvijek e, su suočeni sa prijetnjama kao i političkom retorikom. Policija i pravosuđe e, daju e, mjere zaštite nekoliko godina. U Nizozemskoj vlada, ured tužitelja, novinari i policija o, e, se da jačaju zaštitu novinara. U Švedskoj vlada ima akcijski plan za, zaštitu slobode govora kao i e, zaštitu novinara kojima se prijeti. Znači, ima dobrih primjera. A vlada treba podupirati i da podupiru nevladine udruge, udruge novinara i druge mjere koje provode recimo akademska zajednica, kao što je na primjer mapiranje i izvještavanje o prijetnjama protiv novinara, gdje nam treba više pouzdanih i rapidnih informacija kako bismo mogli intervenirati što je prije moguće. Također želim reći da smo nedavno također bili svjedoci toga da su novinari suočeni posebice sa neprijateljskim postupanjem policije tijekom, na primjer, demonstracija. Znači, oni su uvijek prvi, prva meta. Tako da je to nešto što i dalje treba prepoznati. Govorimo ovdje i o zemljama članicama Europske unije, ali učiniti i više kako bi se doista objasnilo da se radilo na obuci policije i drugih e, institucionalnih mjesta gdje se može pojašnjavati da novinari doista ne bi smjeli biti meta u ovakvim vremenima. Nedavno sam izgleda nekoliko e, izjava u tom pogledu, a govorit ću o tome i kasnije. Dakle, zaštita ljudskih prava je svakodnevni zadatak koji se provodi u dugoročnoj viziji. I ja smatram da ste vi jedan od ključnih partnera u tom naporu. Također se veselim i vašim pitanjima, ali i našoj suradnji na navedene teme te također imam brojne druge teme s kojima se bavim i također želim spomenuti samo neke. Od prava e, LGBTI zajednice, osoba s invaliditetom, prava djece, prava žena, prelazna pravda i također e, sve druge teme koje su uvijek na mojoj agendi ostati će među prioritetima. Zahvaljujem. We Hvala. Sada običajni krug pitanja za koordinatore, a zatim i tri kruga za ostale članove koji, zastupnike koji se žele obratiti povjerenici za ljudska prava. Gospođa Mecola, izvolite. Zahvaljujem, dobrodošla povjerenice, hvala vam na vašim naporima i predanosti, kao što ste rekli, najslabiji su oni kojima treba najviše zaštiti ljudskih prava i ako ne osiguramo da su zaštićeni, onda mi ne radimo svoj posao kako treba. I kao što ste rekli, povjerenice, novac nije sve, ali može pomoći. I kad vidimo sve veći broj incidenata diljem kontinenta koji također povećavaju pritisak i na terenu, možda biste mogli sa svojim širim gledištem mogli identificirati neke najbolje prakse i mogu e, riječ ili dvije reći o onome što vi smatrate da je, se događa u Turskoj u ovom trenutku. Nadalje što se tiče slobode medija, hvala vam povjerenice što ste uvijek e, vrlo konkretan glas u ovom pitanju i što uvijek e, unosite posebice jasnoću u raspravi ljudskim pravima i posebice ondje gdje su potrebni primjeri, konkretni primjeri za zaštitu novinara. Ja sam s i hvala vam na nadi koju ste dali eh, obitelji ubijene novinarke i to rekli ste prošlo upravo dvije godine kada je Dafne ubijena eh, usrbila dana bombom u automobilu. A eh, vlast u Malti to politicizira, ali možda bi poslušali nekoga kao što ste vi kojeg nema interesa političkih nego samo e, interes za istinu. Možete li nam nešto reći koja je vaša ocjena reakcije malteške vlade na e, Dafnino ubojstvo i što može ovaj parlament učiniti da se osigura da se e, ne događa nekažnjivost u zemljama članicama? Gospođa Sipel. Hvala, ja ću probati kratko jer mislim da i drugi kolege žele postaviti pitanja. Krenut s pitanjem e, migracije i ljudskih prava. Volimo često reći da smo mi kontinent u kojemu ljudska prava i e, demokracija postoji, da mi najbolji, da mi poštujemo sve vrijednosti. No, kada pogledam ne samo treće zemlje koje volimo kritizirati, posebice one koje volimo kritizirati, ali kada pogledam i ono što se događa u samoj Europskoj uniji, posebice što se tiče nekih E, centara za prihvat e, migranata. Mislim da imamo problem sa ljudskim pravima u samoj Europskoj uniji. A to je drama ne samo za izbjeglice i migrante, nego i za cijelu našu sigurnost e, i dovodi u pitanje cijeli naš europski način života. Kako vi gledate na ovaj razvoj u Europskoj uniji, gdje postoje centri koji su prepunjeni E, izbjeglicama i migrantima gdje se ljudima ne daje hrana, smještaj i drugo. A što se tiče slobode medija, mislim da e, novinari imaju puno e, važnih zadataka, recimo kada recimo možete slikati da netko tuče nekog drugoga, no međutim znači li to da je to E, istina je da je počinitelj onaj koji stoji, možda onaj drugi upravo započeo. E, tako da mi novinari moraju govoriti o korupciji, o puno drugih stvari, ali moraju pažljivo to činiti isto tako, a sloboda medija i izražavanja i određene granice tamo gdje se pokušavaju e, razvodnjavati slobode drugih ili mijenjati E, diskurs na govor mržnje i dezinformaciju. A što se tiče vašeg gledišta, gledišta Vijeća Europe, kako vi gledate na razvoj Europi u ovoj situaciji? Ne samo zbog ubojstava koje ste spomenuli, nego kao i općeg razvoja i mogućnosti novinara da rade, i to čak i u samoj Europskoj uniji. Hvala. Gospođa Intervelt. Hvala gospodine predsjedniče i hvala povjerenice ne samo na vaše predanosti nego i na iskrenosti i dizanju glasa. Mislim da je to doista potrebno. Možemo se vrlo lako složiti s onime što ste rekli i što ste primijetili, no pitanje je što možemo učiniti s time u vezi a na to je teško odgovoriti i meni se čini da Europska unija vrlo polako razvija instrumente kojima će se zaštititi vrijednosti do kojih je svima nama stalo. No, ne raspolažemo mnogim instrumentima. Imam nekoliko pitanja za vas. Kada je riječ eh, o sudu za ljudska prava ovdje u Strasburu, jedan od problema s kojima se susrećemo jest taj da mnoge zemlje jednostavno propuštaju ili odbijaju provesti odluke suda. Što možete vi poduzeti kako biste omogućili poštivanje odluka suda? Zatim, e, uđeno također i e, ušla je Rusija e, u skupštinu, ali bez ikakvih uvjeta. Dakle, kako to tumačite dobro, parafrazirat ću. Da, jednostavno su upušteni unutra. I sudjeluju u radu Vijeća Europe. I na kraju, e, Turska je također jedna od članica i kako gledate na ono što ona sada poduzima i smatrate li da postoji opasnost od etničkog čišćenja kao što neki govore? I na kraju spomenuli ste prava žena i LGBTI osoba. To je jedno područje čak i, e, gdje čak i glavni zagovaratelji ljudskih prava osjećaju određenu nelagodu E, rado govore o slobodi medija, neovisnosti pravosuđa, ali uvijek postoji nelagoda u vezi s ovim pitanjima i također se sada vodi rasprava o napadima u Haleu i napadač je rekao da nije samo htio napasti sinagogu, nego feministice i to je jedan od glavnih izgovora populista, također ono što je Ben rekao nedavno, isto vrijedi za prava homoseksualaca. Dakle, što biste vi učinili kako biste pomogli zemljama članicama da prevladaju ovu nelagodu i kako bi se one borile za prava tih osoba jednako kao i za druga prava? Hvala gospodine predsjedniče. Ja želim zahvaliti povjerenici na njezinom izlaganju, ali ne samo na tome, nego i na izvrsno obavljenom poslu do sada. Znam e, da vi radite u parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe, pratim vaš rad i znam koliko je on važan za sve članice Vijeća Europe. I to uključuje naravno i intervencije trećih strana koje su vrlo snažne. Govorili ste o odgovornosti u različitim političkim područjima i ja se u potpunosti slažem s vama. Želim se osvrnuti na pitanje odgovornosti za izbjeglice ili potencijalne izbjeglice, ako gledamo takozvani pushback koji se događa na brojnim vanjskim granicama, što ste vi sama spomenula. U mnogim zemljama i u Hrvatskoj, u Bosni se također to događa. Što vi možete poduzeti u Vijeću Europe kako biste to suzbili i ima li načina za suradnju između Europske unije i Vijeća Europe u provođenju propisa, jer je to pitanje zapravo pridržavanja postojećih zakona. Također, ne preuzema se odgovornost u slučaju sprječavanja imigranata u suradnji sa trećim zemljama. Dakle, mnogo od tih zemalja članica su članice Vijeća Europe. E, govorili smo također i o kandidatima za povjerenike koji žele ojačati suradnju sa trećim zemljama i njih smo pitali kako osigurati pridržavanje temeljnih prava. Možda vi možete predložiti kako to bolje pratiti i nadzirati i ne smatrate li da bismo trebali uvesti procjenu rizika prije uspostave takve suradnje kako bismo se osigurali da se ne događa više ono što ste opisali? Evo, htjela sam čuti vaše mišljenje o tome. Hvala, gospođa Tardino. Hvala, gospodine predsjedniče. Htjela sam se osvrnuti na traganje i spašavanje budući da je to nešto čemu smo upravo glasovali i o tome će se glasovati na plenarnoj sjednici. Gospođo povjerenice, prije nekoliko dana na sastanku Vijeća ministra za pravosuđe i e, unutarnje poslove gdje smo na dnevnom redu imali sporazum u e, Malti, e, rekli da treba poštovati i pružati pomoć što većim brojem zemalja i da će to osigurati dugoročan uspjeh ove inicijative. Dakle, osim četiri zemalja koje su pokrenule inicijativu i tri zemlje koje su izrazile spremnost, nažalost niko drugi nije podržao tu inicijativu, dakle 7 od 28 zemalja i to možemo zapravo smatrati blefom, a ne dobrom polaznom točkom. Do sada se nije ništa promijenilo i nažalost se vjerojatno neće ništa niti promijeniti, naročito ako prisjetimo e, nedavnog iskrcavanja posljednje nevladine organizacije u Tarantu u Italiji. Dakle, to su opet iste zemlje koje se susreću sa trim problemom koje preuzimaju odgovornost za njega. Što mislite o tom sporazumu u svjetlu stajališta vijeća o tome i što bi vijeće Europe reklo vijeću Europske unije kako bi se prizvala pozornost zemalja članice na ovo pitanje. I također da razjasnimo, ne želim reći da ovdje želimo povrijediti ljudska prava. Naprotiv, jer smatramo da je stalno dovođenje imigranata u Europu nešto što također prouzročuje sve veći broj smrti na sredozemlju. Hvala. Hvala, gospodin Prokačini. Hvala. Dva pitanja. Prvo. Osobe s većim autoritetom od mene, dva pape primjerice, su rekli prije nego što se pristupi zaštiti prava na imigraciju, Europa i bogatije zemlje bi se trebale postaviti pitanje zaštite prava na neemigriranje, dakle pitanje zaštite tog e, prava da se ostane u vlastitoj zemlji i da se ne mora riskirati vlastiti život prelaskom Mediterana. Ne smatrate li vi da bi Europa morala učiniti još više kako bi pomogla lokalnom stanovništvu, dakle onome odakle dolaze imigranti? I drugo pitanje. Ja se osobno slažem i uvjeren sam da je nužno propustiti legalne imigrante i da time treba upravljati, ali moje pitanje je sljedeće. Budući da ekonomski migranti ja smatram da Dakle, nisam siguran hoće li Europa moći osigurati dostojanstveni život tim imigrantima unutar vlastitih granica. Dakle, moje pitanje sljedeće. Povratak ekonomskih migranata predstavlja li taj povratak kršenje ljudskih prava i ako želimo spriječiti da ekonomski imigranti uđu u Europu, predstavlja li to kršenje ljudskih prava? Hvala. Gospođa Ernst. Zahvaljujem. Što ste došli, e, doista ste u mnogobrojnim pitanjima govorili evo, o e, onome što ja osjećam u srcu. Evo tu sam u zadnjem redu. Doista ste govorili riječi koje meni dolaze iz srca i mojim e, moramo doista razmisliti kako ćemo dalje po pitanju ljudskih prava. Naime, imam dojam da se radi o dva moguća načina postupanja recimo ljudi u, e, e u e, Europi više manje znaju koja su ljudska prava, ali za one koji dolaze možda nije samo po sebi razumljivo. Nekad su se puno lijepih riječi govore, ali na kraju ono što se događa sa migrantima na vanjskim granicama Europske unije ili u sredozemlju ili kod Libije ili također i na kopnu to je e, mnogima zapravo svejedno. Mnogi puno govore o tome, ali iz toga malo što ga proizlazi. Ispada kao e, ovaj hrčak koji uvijek trči u istom krugu u, e, po, po ovom kotaču, ali ništa se zapravo ne, ne događa. Tako se evo osjećam, ali evo sad sam sad sada upravo govorimo na plenarnoj sjednici u situaciji recimo kod Bihaća u Učeku recimo da to je nešto oko čega, oko čega treba govoriti i zapravo nisam dobila niti neku objašnjenje za tu situaciju koja je tamo nastala u, gdje više nema hrane ništa za piće u tom kampu u tom logoru znači o tome zapravo ne govorimo, a sada o tome moramo govoriti. Sada je trenutak, a ne nekad e, drugdje. A drugo, šta razmišljate i kako razmišljate o politici u ovom području? Što se može još učiniti? Što se još može napraviti? A druga stvar je Turska, naravno. E, odnosi s Turskom i u sadašnjem sukobu. Turska uvijek e, koristi, naravno, za svoju e, obranu sporazum između e, Turske i Europske unije, ali nakon ovog prebacivanja Sirijaca taj sporazum je onako već više manje prekršen. Sve me to jako brine i možete li vi malo reći kako vi vidite to sve i kako biste mogli recimo jačati i našu političku poziciju ovdje. Gospođo Mijatović, evo čuli ste pitanja koordinatora naših klubova. Mislim da bi bilo razumno sada da vam u ovih pola sata otvorimo raspravu za ostale zastupnike i da onda vi odgovorite na sva pitanja. Evo, ako je to u redu, onda ćemo dovršiti raspravu sa pitanjima ostalih zastupnika, gospođa Nevićen iz Pučana. Hvala, gospodine predsjedniče. Moje pitanje tiče se mogućeg posjeta povjerenice Krimu, koji je nelegalno priključila Rusija. Ljudska prava na okupiranom Krimu su nepostojeća. Rusija je ukinula slobodu medija, slobodu govora. Krimski Tatari i tamošnji stanovnici su izloženi progonima i ja sam i sama iskusila to i iz tog iskustva znam da e, posjeti zapadnih e, dužnosnika su manje značajni, nego ljudi traže nekoga tko će ih obraniti i tko će ustati u njihovu obranu protiv agresora ne možemo pružiti nikakav izgovor da se misli da će se mijenjati politika nepriznavanja i sankcija u ovoj sadašnjoj situaciji i da ćemo se mi blaže izražavati o okupaciji, o zlopotrebama ljudskih prava ili da ćemo prihvatiti stanje stvari na Krimu, razmjenu za napredak e, i za provedbu sporazuma iz Minska ili dijaloga u Donbasu. Trebamo uzeti u obzir činjenicu da e, uvjetovano, e, uvjetovani povratak Rusije u Vijeće Europe može podići pitanja u vezi e, s time hoće li se istom odlučnošću braniti ta ljudska prava. Gospođo povjerenice, razgovarali se o vašem mogućem posjetu Krimu u ovom trenutku i koordinirali se to sa ukrajinskim vlastima. Dakle, pod kojim okolnostima bi se prema vašem mišljenju mogao odigrati takav e, posjet, a da se ne prihvati status quo i da se ne stvori dojam da međunarodna zajednica na neki način e, priznaje ulogu Rusije u Krimu. A, gospođa Pjurek iz e, SID-a. Hvala. Gospođo povjerenice, kao što možda znate, Poljski parlament trenutno radi na nacrtu zakona kojim se previđa, predviđa kriminalizacija pružanja obrazovanja o seksualnom i reproduktivnom e, zdravlju e, mlađima od 18 godina. Konvencija Vijeća Europe o zaštiti djece od e, seksualnog zlostavljanja i uznemiravanja obvezuje sve potpisnice konvencije na poduzimanje potrebnih zakonskih i ostalih mjera kako bi se osiguralo da djeca u primarnom i sekundarnom obrazovanju dobiju podatke o rizicima seksualnog zlostavljanja i o sredstvima zaštite, naravno koje su prilagođene njihovom stupnju razvoja. Poljska je potpisnica te konvencije. Dakle, je li kriminalizacija mm, zdravstvenog obrazovanja djece u suprotnosti sa odredbama konvencije? Hvala, gospođa Hvala, gospođo povjerenice. Kao prvo, želim vam eh, srdačno zahvaliti u ime eh, kolega Todaka i gospođe Intfeld eh, na poruci koju ste odaslali prilikom konferencije o slobodi medija i zaštiti novinara. Drugo, pozdravljam vaše riječi o boljoj zaštiti i o važnosti poboljšanja rada novinara i također o važnosti njihove zaštite od prijetnji i od zlostavljanja kako bi oni mogli slobodno obavljati svoju djelatnost. I treće, zanima me vaše mišljenje o tome kako se bolje suočiti sa tim problemom jer je krajnje vrijeme da poduzmemo nešto u vezi sa zaštitom novinara i da prepoznamo najbolje načine za e, financiranje i podržavanje njihovog rada. Dakle, treba ih u prvom redu zaštititi jer je to vrlo složeno pitanje i doista bih e, cijela čuti vaše mišljenje o tome. U redu, hvala. Mikrofon, molim. Hvala predsjedniče, hvala povjerenice na vašim e, stavovima. Vi ste zauzeli jedan stav u petom mjesecu koji je nažalost na prvim stranicama aktualnosti u nekim zemljama strancama. Tu se radi o povratku djece e, stranih boraca. Nisu razumjeli što sam govorila. Dakle, pitanje povratka djece, djece stranih boraca koji se nalaze u logorima u Siriji i Iraku i njihovih majki. Dakle, vi ste jedna od rijetkih javnih ličnosti koja je zauzela čvrst, jasan stav već od petog mjeseca. E, situacija je još e, problematičnija danas, obzirom na tursku ofenzivu. Znamo da, da je već izgubljen trag nekoj djeci i njihovim majkama, da su neki borci napustili te e, kampove, dakle tu se radi i o sigurnosnom i o humanitarnom pitanju za Europsku uniju, dakle mislim da je krajnje vrijeme da države članice pod, donesu odluke i djeluju zajedno koordinirano na europskoj razini. Što vi mislite o tome? Koje su to stvari koje bi se mogle sada napraviti, poduzeti, a i u žurnosti glede Sirije? I što mislite također o prijedlogu nekih država članica koje predlažu da se postavi ad hoc e, tribunal kako bi se sudilo stranim borcima? Hvala, ja ću govoriti njemački. Imam dva pitanja jedna. Dakle, puno govorimo o središnjem sredozemlju i situaciju ovdje i sa rezolucijom i tako dalje, ali mislim da jedna ključna stvar koju su spomenuli mnogi je e, ovo pitanje pomaganja u e, sredozemlju koji zapravo čini e, suprotno. Znači da nisam shvatio sada to jedan neko spasi, a neko strada ili ne znam. Ali zapravo jedna stvar je, ne znam, vraćanje ljudi e, u Libiju, a drugo je ne spašavati ih. Znači u e, teoriji, znači ako samo su e, oni koji spa, spašavaju su privatne udruge gdje zapravo niz takvih brodova spašavaju ljude, ali smiju li se ljudi uopće vraćati u Libiju i smije, i e, smije li se recimo ne spasiti ljude koji recimo su tamo na brodovima, e, to je retoričko dakle pitanje, a drugo Malta, ali e, libijsko spašavanje, e, spasioci su često pod kritikom da okljevaju i odugovlače sa spašavanjem. Znači da kad neki dobiju, da neki centri za spašavanje na moru dobiju E, informacije o spašavanju koje ne prosljeđuju ili odugovlače, znači kako, kakve su vaše mišljenje o tome? Gospođa Riva. Hvala gospođo povjerenice na današnjem dolasku. Ja sam Diana Riva, bila sam e, zastupnica zelenih i također sam e, supruga Raula Romera koji je deset godina bio zastupnik u ovom parlamentu i bio je u ovom odboru. Raul Romeo je osuđen na 12 godina zatvora prošloga tjedna jer je priličio referendum. Vjerojatno ste upoznati sa stanjem u Kataloniji i htjela bih upravo o tome govoriti. Presuda Španjolskog suda protiv e, katalonaca je bila doista oštra i grši e, temeljna prava poput sloboda govora, slobode okupljanja i slobode misli. U posljednjih nekoliko sati svjedočimo također represiji policijskih snaga koja nas zapanjuje. Predsjednik ne spominje nikakvu mogućnost dijaloga kao niti druge španjolske vlasti sa e, katalonskim vlastima i to pooštrava politički sukob. Dakle, tražim e, s vaše strane mirenje, medijaciju. Ovo je europski sukob, dakle nije to sukob samo između Španjolske i Katalonije parlament i komisija sada razmatraju pitanje i ako pogledamo brojke od posljednjih nekoliko mjeseci, sedam osoba je zatvoreno u zatvoru u Madridu zbog terorizma, za to su optuženi, ali u Kataloniji prema našim informacijama nema terorizma. Ne znamo e, zašto su tu ljudi zatvoreni. Neki su čak e, u izolaciji, u samici, u zatvoru u Madredu i 28 e, ljudi je zatvoreno nakon prosjeda u Barceloni. 60 novinara je izvrgnuto ranjavanju, dakle pretrpjeli su rane i ozljede, jedan e, novinar je pritvoren. Dakle, evo to se događa u Kataloniji. Kako i ocjenu dajete o tome i namjeravate li poduzeti dijalog i reagirati na ovu represiju? Hvala. A sada gospođa Dali, zatim gospođa Keller iz Rinjua su još tražile riječ. No, svakako želim reći povjerenici za ljudska prava. Ne, evo, ja, ja, ja želim nešto reći kao predsjednik, ali želim se obratiti sada povjerenici, jer moram ovo reći i to govorim na španjolskom. U potpunosti cijenim, poštujem e, vaše zalaganje i to što ste rekli i, i svačiju intervenciju, dakle u svojstvu predsjednika Libea e, uvažavam i uvažavam i to što je uradio i Raul Rivera. Međutim, nije došlo do osude zbog e, neke navodne slobode govora ili organizacije događanja. Vrhovni španjolski sud osudio je Evo, samo želim pojasniti stvari. To je moja dužnost. Dopustite završim. No, no, estoy, estoy, estoy, no, no, no, no, no. Perdone, pero no. Aquí, aquí... Ne, ne, oprostite, ali ne ide to tako. Ovdje svako može govoriti u potpunoj slobodi. No, moja dužnost pojasniti stvari. Jer nije došlo do osude zbog prava na okupljanje ili prosvjed, već je održan proces, suđenje, sve strane su bile tu, sve je to prikazano na radiju, na televiziji, sva su jamstva data i to nema nikakve veze sa uživanjem u temeljnim pravima. To je nešto je povezano uz kazni zakon jedne države članice Europske unije. Moram vas vam proturiječiti. Vi se prizivate na ispunjavanje na pridržavanje poslovnika. Pa vi e, svima date pravo da se javi i sada zbog jednog konkretnog pitanja vi intervenirate kao predsjednik odbora i kažete kolegici, zastupnici da nije u pravu. Mislim da zloporabljavate svoju ulogu predsjednika odbora i doista biste se trebali suzdržati takvog nečega. Mikrofon je uključen compelled to say it because I Nisam bio primoran to raditi jer sam čuo izjavu osobe koja se obraća povjerenici za ljudska prava koja nije točna. Nije sukladna s činjenicama. Ja sam morao iznijeti činjenice, dakle tu se radi o sudskoj odluci Vrhovnog suda Španjolske, sukladno sa svim jamstvima i temeljnim pravima nije bilo, došlo do e, presude, nije, nikome niko osuđen zbog e, nepoštovanja, e, odnosno zbog okupljanja, prosvjedovanja i bilo čega drugog, što su zajamčena ustavna prava u, u španjolskom ustavu i sustavu zadnjih 40 godina. Dakle, tu imamo sustav demokratske države Europske unije i, dakle, činjenica koje, koje se prigovaraju presudi Vrhovnog suda ne tiču se vrho, e, ljudskih prava. Ja bih htjela čuti odgovor povjerenice. Dobro, evo. Da li, da li vi želite, imate prigovor na predržavanje poslovnika? Da, jer želim da se, u, da se zapiše u poslovni, e, u našu raspravu da vi zopotrabljavate svoja pravila i ja želim da to bude uključeno u zapisnik jer vi imate pravo na svoju, svoje stavove. Vi ste ovdje, prevoditelj ne mogu prevoditi dva glasa istovremeno. vi niste u svojoj ulozi sada i želite da to uđe u zapisnik. Dobro, ja sam morao e, iznijeti ispravne podatke. Gospođo Dali, izvolite imate riječ. Hvala predsjedniče, evo ja se nadam da ću moći govoriti, a da me se ne prekida. Imam e, dva pitanja koja se tiču slobode izražavanja. Prvo se tiče slučaja Juliana Sanža za koji ste sigurno upoznati, bio je na sudu u Londonu danas i njegov pravni tim nije imao pravo raditi na pripremi, na njegovoj obrani e, e, od izručenja e, Sjedinjama državama gdje mu prijeti kazna od 75 godina zatvora. Dakle, što vaš ured može i treba uraditi po tom pitanju? Druga stvar tiče se situacije upravo u Kataloniji, jer činjenica je da imamo ministre, neizabrane potpredsjednike, kulturne E, čelnike svakojakih organizacija koji su svi se uvijek zalagali za miran dijalog. I on, njima su izrečene kazne između 9 i 13 godina zbog e, sedicije. Znamo da su ti ljudi u e, stavljeni u predistražni zatvor, što je bilo arbitražno, proizvoljno i dovodimo u pitanje slobodno i pravedno suđenje i da li je čudno vama što imamo stotne tisuće, tisuća ljudi na ulici? Ne, tu se ne radi o nasilnoj e, manjini. Policiju su, su policija je zapanjena brojem ljudi, starih osoba, djece. Ja imam prijatelja u tom Eh, gradu vidjela sam snimak u kojem je boravila moja čerka i to je poput ratišta. Mene je sramota reći da sam europljan kad vidim takve stvari. Govoriti o ljudskim pravima na formu poput ovog, mi govorimo o ljudskim pravima na mjestu kao što je ovo i ti, ostajemo tiho. Pa pobogu, svi bismo se morali zalagati za dijalog u ovakvoj situaciji. Ja o tome stalno govorim i želim znati što vaš ured poduzema po tom pitanju. Gospodin Keller, izvolite imate riječ. Hvala. Povjerenice za ljudska prava, hvala vam što ste si dali vremena i što ste možda išli onim e, tunelom, odnosno premostom koja povezuje Vijeće Europe i Europski parlament. To je simbolika jedne veze koja što se mene tiče, ali trebate znati da ja uopće nisam kao Strasburšanka, e, nisam uopće objektivna, ali evo, to je jedna veza koju bih htjela vidjeti da se koristi u oba smjera, u svim mogućim smjerovima kako bi e, razmjen gledišta između Vijeća Europe i parlamenta bilo nešto što će se razvijati. Dakle, mi imamo polje, e, imamo svoje nadležnosti, i vi imate svoje i bilo bi dobro da se puno bolje nadopunjujemo. U vašem izlaganju, evo, želim iznijeti tri argumenta. Dakle, vi ste spomenuli interes e, odluke iz Malte, izrazili ste žaljenje, poput nas, što veći broj država članica nije pristao sudjelovati u tome. Koje inicijative možemo poduzeti? Vijeće Europe, mi, Europski parlament, kako bismo ih potakli, potakli dodatne države članice da sudjeluju u tome. Istakli ste, evo možda vas nisam potpuno dobro razumjela, dakle govorili ste o jačanju suradnje s trećim zemljama e, glede pitanja migracije. Gospodin Borelj u trenutskog saslušanja spominjao je također tu suradnju. Zašto se vama čini to negativno? Da li nam možete to pojasniti? I imam jedno malo donekle delikatno, pitanje, to je zadnja stvar. Dakle, da li ste upoznati s onim što se događa u izbjegličkim logorima, sirijskim izbjegličkim logorima u Turskoj, i konkretno zadnjih dana? Znate da Europa, odnosno Europska unija, raspolaže s ograničenim mogućnostima da uvida u ono što se tamo događa. Možda vi imate bolji uvid u to što se tamo događa. Dakle, ako imate, bilo bi mi drago da vam kažete. Još netko? Želi li se javiti za riječ? No other members? Senjor Busade. Gospodine Busade. Presidente, compañeros, eh, la verdad es que he salido al... Predsjedniče. Cuando vuelvo se está... Dragi kolege, evo bio sam na plenarnoj i kada sam se vratio, evo uvidio sam da ovdje govorimo o gradu u kojem sam rođen, gdje sam živio, gdje je rođeno mojih četvero djece i puno se govori o dezinformacijama na kojima se oslanja separatistička slika, dakle oca sa bebom koji bježi iz svoje e, goruće zemlje, dakle to je, to je slika koja se pojavljuje na sve strane, ali separatističke i terorističke sile su zapale tu zgradu i dovele, u, ugrozile život tog oca i njegova djeteta. Ja sam odvjetnik i sudjelovao sam e, u postupku i rečeno je da oni koji su osuđeni za sediciju e, osuđeni su e, zbog na e, proizvoljno su osuđeni na zatvor. Ne, ni, do toga nikad nije došlo. Dakle, Španjolska je pravna država i oni su, njih je osudio Vrhovni sud koji postoji već 500 godina. Dakle, tu ima 500 godina sudske prakse i to se radi o zemlji koja ima ustav. Dakle, ne možemo prema takvim zemljama iznositi takve navode. Dakle, oni su osuđeni sukladno pravu i zakon te zemlje, oni su imali svoje pravo dakle, na obranu. To nema nikakve veze što divni grad poput Barcelone koji je u divnoj regiji kao što je e, Katalonija e, u krasnoj Španjolskoj je pogažena e, od strane trupa, jer govorimo o trupama, jer su to pravi separatisti, trupe koji su e, ugrozile život brojnih i stotine novinara napadnuti su od strane tih horda koje su napadale slobodu. Dakle, možemo misliti ovo ili ono o Kataloniji ili Španjolskoj, dobro, ali trebamo poštovati suverenost država i trebamo se uzdati u stvarne informacije. Dakle, ne smijemo brkati informacije i dezinformacije. Hvala, da li ima drugih zastupnika koji žele nešto reći? Dobro, izvolite. Sada možete odgovoriti i, i možete naravno grupirati pitanja koja su vam postavljena Izvolite, imate riječ. Hvala. Najpša hvala i hvala svima na ovim doista relevantnim i važnim temama, Gledamo ga o čemu sam ja govorila, ali i o brojnim drugim temama na koje ću se nadovezati. Naravno, nastojat ću grup... spojiti neka pitanja tematski. No, naravno, neću zaboraviti ovaj sami kraj E, odgovoriti na pitanja dakle, koja ste mi postavili. Uvijek mi možete dostaviti pitanja mom uredu. Dakle, brojne su teme koje će biti temom naše rasprave i dopadam se ovo što je gospođa Keller rekla da trebamo koristiti taj most između dvije institucija i učiniti nešto više kako bismo stvarali stvarno pipljive rezultate glede važnih e, pitanja koje se tiču ljudskih prava. Dopustite najprije da se osvrnem na Tursku. Turska je spomenuta iz više razloga migracije, trenutnog stanja i slobode izražavanja. Moj mandat je dosta ograničen. Ja sam nadležna, odgovorom za 47 eh, država članica Vijeća Europe i nemam pravo intervenirati u seriji i to, to ograničenje. No ipak, naravno da pratim sve što se događa ne samo u Siriji, već i diljem svijeta, kako bih imala širok uvid u stanje stvari i kako bih mogla vidjeti kako to utječe na ljudska prava ljudi naroda u Europi ili naroda koji su zatečeni ratom i sukobom. I pratim situaciju u Siriji ali i u Turskoj. Bavim se naravno pitanjem migracije i to je među glavnim prioritetima kojima se bavim. I isto tako namjeravam e, surađivati dalje s Turskom. Otkako sam preuzela dužnost, bila sam dva puta u Turskoj, ali tada sam se bavila nekim drugim gorućim pitanjima koji su među našim prioritetima a to je pitanje dakle, boraca za ljudska prava i novinara u Turskoj, dakle neovisnost e, sudstva, pravosuđa i utjecaj toga svega na cjelokupno društvo. Moje izvješće o Turskoj bit će objavljeno u siječnju iduće godine i bavit će se temom boraca za ljudska prava e, i neovisnost e, pravosuđa. Također, važno je ovdje govoriti da sam imala pravo ući u zatvor u Turskoj, tako da sam e, Osmana Kavalu i Ahmena Altana e, i još jednog odvjetnika mogla susresti kako bih vidjela u kakvom su oni e, stanju i kako bih mogla pratiti općenito stanje tamo. Dakle, to je rad s kojim ću nastaviti i naravno uzimam obzir situaciju u Siriji i moguća pitanja migracije i teme koje se tiču općenito migracije koja mogu utjecati na ljude. Kako stvari sada stoje, jako je teško reći bilo što, jer ne zna se puno. Naravno, surađujem s nevladnim organizacijama i pokušavam doći do što većeg broja informacija kako bih mogla intervenirati. No, moramo uzeti u obzir ograničenost tog mandata koji je ograničen naravno države članice Vijeća Europe. Što se tiče Malte i Dafne, mnogi su i to spomenuli. To je slučaj koji je potresao Europu, pa i više od same Europe. Ja neću ulaziti u trenutne istrage i način na koji se malteške vlasti nose s tim. Mislim da sam bila više nego jasna u svom uvodnom izlaganju, a i u pismu koje sam objavila kada sam se osvrnul, e, kada sam se obratila pred premijeru Muskatu, i tražila od njega da prestane sa E, postupkom protiv Dafne e, s kojim je nastavio i nakon njezne smrti, što smatram da je e, nečuveno. Povr toga ima pitanje nekažnjivosti i drugi brojne stvari koje se mogu pokrenuti u vezi s njenim, s tim slučajem. Dakle, tu imamo i javnu, javnu istragu koju je pokrenulo Vijeće Europe i naravno Velik je doprinos brojnih nevladnih organizacija koje stalno održavaju tu temu pri vrhu prioriteta. Dakle, ja ću i dalje raditi s njima, ali i s malteškim vlastima kako bih smo što prije ugledali svjetlo na kraju, na kraju tog tunela i kako bi pravda bila zadovoljena jer to je nešto što dugujemo Dafne, njezinoj obitelji i svim novinarima diljem svijeta. Mnogi su spomenuli nedavni sastanak e, Europskog vijeća o migracijama i to što je samo sedam, evo ja sam čula 12 država složilo se surađivati. Ja sam se nastala brati vijeću sa pitanjima ljudskih prava. Sada je još uvijek prerano znati što će se dogoditi, ali po mom mišljenju stvari su jasne. Naime, sve što treba napraviti treba na, biti napravljeno sukladno s ljudskim pravima. A problem je, kao što sam rekla u uvodnom govoru, taj što smo suočeni s dosta neprijatnoj neprijatnom situacijom u Europi kada govorimo o solidarnosti svih država članica Euro vijeća solidarnost, za podnošenje tereta. E, evo, ja sam bio u brojnim zemljama, Grčka, na primjer, je suočena s ogromnim problemima. Imaju jako puno migranata i moraju se s tim svim nositi bez prave solidarnosti od drugih država članica i mogu spomenuti dio svijeta iz kojeg ja dolazim, Niste spomenuli Bosnu i Hercegovinu i kamp čije sam, tra, sam zatvaranje tražila, tražila sam zatvaranje kampa Vučja Jama. Za mene to dosta emotivno pitanje, jer to je stvarno jako sramotno što narod Bosne i Hercegovine ne pokazuje ono što bi trebalo pokazivati kada je riječ o izbjeglicama i pokazivanju solidarnosti, empatije, jer e, evo prije tek 20 godina bili smo u jako sličnoj situaciji i tražili smo mjesto da se sklonimo, da bude mjesto gdje ćemo biti sigurni, a sada mi se čini da svi gubimo i empatiju i solidarnost i sve te stvari koje nas čine ljudima no ipak to je nešto s čime se moramo nositi i glas, naš glas se mora čuti glasni. Što se tiče migracije, ja se bojim da moj ured sam od sebe ne može riješiti ta pitanja, dakle to je nešto što treba na čemu treba raditi koordinirano i moramo družiti svoj glas kako bismo doista vidjeli promjene. Naravno da postoje ogromna očekivanja kada se govori o budućem radu, radu nove komisije i vaša uloga kao Europskog parlamenta i različitih odbora ima veliku važnu ulogu, no UNHCR, IOM i mnoge druge institucije i organizacije ulaže ogroman trud i brojni ljudi doista ulažu veliki trud kako bi to e, se moglo riješiti. Ali ono što doista nedostaje jeste stvarna iskonska politička volja. I to moramo uvidjeti u, ovdje i brojnim drugim institucijama u, u Europi. To je tako. I moramo se hrabro uhvatiti sa, sa tom situacijom, uhvatiti se, eh, u koštac s njom, eh, s tom sramotnom situacijom i evo, Europa <laughs> kaže se za Europu da je mjesto gdje se poštuju ljudska prava, ali ako sagledamo situaciju sada, moram reći da se ne mogu složiti s takvom izjavom. No, ono što nam preostaje je nada i nešto što bismo doista trebali očuvati i štititi, a to su ta ljudska prava na koja smo svi jako ponosni, ali kao što rekoh, e, često je tome tako samo na papiru, a ne u praksi. Ono što ja mogu učiniti kao povjerenica, evo, mogu posegnuti sa različitim alatima, mogu koristiti svoj glas koji je moj ono najmoćnije sredstvo kojim raspolažem, ali tu su i neki drugi, brojni drugi mehanizmi koje, kojim raspolažem, dakle od intervencije trećih strana pa do posjeta trećim zemljama, odnosno zemljama, preko izjava. Dakle, intervencija treće strana je nešto što, s čim ćemo nastaviti. Jedna od zastupnica postavila mi je pitanje izvršenja presude. Mislim da je to jako važna stvar. Postoji jedno novo pravilo koje je, evo, zove se pravilo broj 9 u koje je usvojeno 2017. od strane Vijeća Europe koje komisiji daje e, dodatno e, dodatni alat glede izvršavanja presuda. To je nešto što počinje sada i jako skoro ćemo, uskoro ćemo početi to koristiti. Naravno, moram jako E, mudro, brižno e, odlučiti na koje ću presude e, koje se tiču poštovanja ljudskih prava, koje ću, na koje ću iskoristiti taj alat, ali vi ćete jako brzo biti informirani o tome i ja to namjeravam koristiti. Dakle, i Dakle, to sam koristila gled brojnih pitanja migracije, borac za ljudska prava i novinara, osoba, osoba sa hendikepom i migracija. Dakle, nastojim izabrati i opredijeliti se za najteže povrede ljudskih prava i koristiti taj mandat i pokušati utjecati na neke jako problematične situacije. Pažljivo sam slušala saslušanje saslušanja kandidata za povjernike i gospođa Keller je spomenula gospodina Borelja i njegova mišljenja, njegove, njegove poglede na ove stvari. Znam da su treće zemlje nešto što je u više navrata spomenuto. Dakle, što se mene tiče, ne poslije se pitanje na taj način da li države članice mogu surađivati s trećim zemljama, već da li će one to raditi na transparentan i odgovoran način po pitanju ljudskih prava. To je ono glavno za mene. Naravno, sama suradnja, to nije, nije na meni da, da govorim bilo kojem povjerniku ili bilo kome drugom da li trebaju surađivati s ovim ili s onom, već kako će surađivati i da li je to napravljeno sukladno sa ljudskim pravima. Dakle, to je ono što, je, što će još dugo ostati moja glavna briga. Također sam čuo da, da je i papa spomenut i ja koristim njegove, njegove o migraciji stalno. Jako je važno kada govorimo o ljudskim pravima to, imati to mišljenje na umu i često sam to Mislim da je važno da vjerski čelnici govore o tim stvarima i umen naroda i da govore o ljudskim pravima. To je doista jako važno. Spomenuti bi i govor mržnje i a tu pak imam prilično kontroverzno mišljenje, naime ja sam za slobodu izražavanja, dekriminalizaciju klevete koju također pozivam zemlje članice da se usmjere više na e, to rješavanje te situacije. U brojnim zemljama članicama također kleveta nije dekriminalizirana, a to utječe na ljudska prava na negativan način. Znam da se mnogi sa mnom ne slažu, ali ja i dalje ne mislim da bilo kakva ograničenja te vrste će ikada zaustaviti mišljenja koja nam se ne sviđaju, dakle mišljenja koja nisu po nečijem mišljenju prikladna, nekada vulgarna, nekad provokativna, ali to je cijena koju moramo platiti za demokraciju, tako da se nadam da će ovaj dom braniti slobodu izražavanja i ovo što se tiče, što uvrede. A što se tiče govora mržnje, poziv na nemire i na druge vrste govora mržnje, to treba naravno progoniti i to je jasno, tu treba također glasno nastaviti se boriti, ali naravno i na pravo na slobodu govora. Rusija, dakle, E, iskreno ću vam reći ovdje, ja sam povjerenica za ljudska prava i znadem koja je moja uloga. Mnogi od vas također ste svjesni da e, nemam dlake na jeziku oko bilo kojeg pitanja. Tako da, evo, Rusija je zemlja članica Vijeća Europe i namjeravam se e, uključiti u ovu raspravu. Uskoro ću ponovno u Rusiju, bila sam u travnju već i ono što želim je doista e, u Ruskoj federaciji raditi na ljudskim, ljudskim pravima. Želim ići na Sjeverni Kavkaz kao i sva druga područja koja nisu dugo posjećena od 2014. gdje je povjerenik za ljudska prava nije bio u posjeti. I naravno namjeravam e, se uključiti u e, komunikaciju sa ruskim vlastima oko niza pitanja koja zabrinjavaju. A vaše pitanje Krima, koje mislim da je doista važno, Naravno da namjeravam posjetiti Krim, ali također i mnoge druge takozvane sive zone. Mislim da svi koji žive u regijama koje obuhvaća veće Europe zaslužuju da ih zaštiti konvencija. A mnogo je milijuna ljudi koji žive u raznim područjima E, članica e, Vijeća Europe koje tu mogućnost nemaju. I to je nešto što namjeravam zadržati i držati kao svoj trajni prioritet. E, svi znamo koje su to osjetljiva pitanja u igri kao i političko okruženje i znamo da to nije lak zadatak. A vaše pitanje raspravljam li ja o tome sa ukrajinskim vlastima? Naravno, E, treba to ni reći, a ako posjetim Krim, to će biti temeljem međunarodnog pravnog poretka e, i to je samo jedni način na koji ja mogu uključiti svoj ured i e, posjetiti Krim i mislim da je važno da to i učinim. A kada će to točno biti, ne mogu vam reći, no uvjeravam vas da se želim e, uključiti u razgovor sa svim uključenim dionicima, a planiram ići uskoro i u Kijev, dakle prije kraja godine za raspravu o mnogim drugim pitanjima također povezanim s ovom temom. Ali kad odem i kad se vratim, rado ću se još jednom e, E, vratiti, nastaviti ovaj razgovor s vama, ali u ovom trenutku više vam od toga ne mogu reći jer ove rasprave su još u tijeku. Poljska, mislim da sam vrlo jasno rekla kada se vodila rasprava o ovom pitanju. ja pokušavam naći datum e, gdje sam dala izjavu e, na ovu temu. Evo, prostite, bilo je puno pitanja, ali vidim da ću morati odgovoriti. Dakle, evo. Dakle, to je pitanje koje ću nastaviti pratiti. Katalonija, da ne ulazim previše u raspravu, upravo sam izdala izjavu, pa vas e, molim da pogledate moju web stranicu. Imam plan i kontakte i u brojnim e, e, sam slučajevima se sastala sa španskim političarima upravo oko ovog pitanja. No to nije nov problem. E, Španjolska je imala puno problema sa slobodom okupljanja i e, to je bio i e, problem sa mojim prethodnikom. Tako dakle, da namjeravam posjetiti Španjolsku i razgovarati sa vlastima ondje. No, prije toga e, svakako u ovom trenutku se bavim slobodom okupljanja, što je jedno prilično goruće pitanje. Djeca u Siriji Mislim da je važno spomenuti da je to pitanje koje sam već e, raspravljala javno i raspravljamo o tome i sa drugim međunarodnim organizacijama, posebice UN-om. Znadem e, za razne prijedloge, no u ovom trenutku mogu reći samo da to pratim posebice glede repatriacije djece. Mnoga bi još e, dugo, no svakako, nažalost, ovdje moram stati, pa ako želite mene nešto pitati, pošaljite e-mail i nadam se da ćemo se uskoro ponovno vidjeti. To pokazuje da ima toliko tema koje možemo međusobno raspravljati kao i brojna pitanja na kojima možemo surađivati. Zahvaljujem, zahvaljujem na našem vremenu. Hvala, gospođo Mijatović. Imali smo odličnu suradnju s vašim prethodnikom uh, i svakako ćemo s vama nastaviti i zastupnici svakako vam se mogu <laughs> i naravno obratiti e-mailom. No, nažalost, ovdje smo prekoračili naše vrijeme, a imamo još i dvije točke prije kraja našeg večerašnjeg sastanka. Evo, vama zahvaljujem i nadam se da ćemo se vidjeti ponovno. A sad moramo preći na sljedeću točku, a to je razmjena e, mišljenja o Europskoj granično obalnoj straži, sustav internetske baze za krivotvorne i vjerodostane isprave, to se zove sustav FADO i stavljanje izvan snage zajedničke akcije vijeća 98.700. 700 Izvjestitelj, gospođa Mecola, izvolite. Hvala. Mi smo dobili 73 amandmana iz cijelog političkog spektra. Our rapporteur, Mrs. Metzola on Fado. Please, thank So we have received a total... Dakle, evo, dobili smo 73 amandmana iz cijelog e, političkog spektra o prijedlogu FADO-a, uključujući amandmane koje sam iznijela ja sama u nacrtu izvješća. I u svakom slučaju želim e, zahvaliti svim kolegama koji su se uključili u ovaj proces kako bi se jačao stajalište parlamenta po ovom dosjeu i to prije eh, interinstitucionalnih pregovora sa vijećem i komisijom. Ovaj cijeli niz amandmana želi osigurati kontinuitet sa sadašnjim FADO sustavom i gdje se kaže da su uzorci isprava ono eh, što govorimo kada govorimo o eh, izvornim ispravama, a želi se zadržati puno i područje primjene izvornog predloga, ali sa različitim obvezama za sastav e, FADO-a. želi obvezu da FADO drži i e, uzorke e, izvornih i krivotvorenih isprava svih vrsta koje izdaju zemlje članice, no isti amandmani htjeli su mogućnost da FADO sadrži bilo koje druge povezane službene isprave koje se koriste za prijavu putovanja ili izdavanje drugih isprava u državama. Zatim je podnesen cijeli niz drugih amandmana za arhitekturu FADO, ko će imati pristup sustavu naime. Naime, ovdje se radi o amandmanu zelenih, gdje se razlikuju razne vrste trećih strana kao treća zemlja i zrakoplovne kompanije. Drugi klubovi nisu to tako razlučili. Zatim niz amandmana uvode i klauzulu MEI što se tiče teritorijalnih identiteta trećih zemalja za informacije za svrhe fado To je također nešto što trebamo detaljno pogledati u pregovorima o kompromisnom amandmanu. Također se očekivalo da ćemo dobiti silni niz amandmana o obradi osobnih podataka i vjerujem da svi klubovi dijele mišljenja o ovom pitanju, što potvrduju amandmani koje smo dobili, a koji su podneseni i sigurna sam e, da možemo iznaći sporazum na političkoj razini koji će uzeti u obzir sva mišljenja po ovom pitanju, te na posljedku podneseni su još neki amandmani klubova kao jačanje suradnje između Frontexa i lize e, u pogledu fada, to je predložio klub Renew a e, također mogućnost glavnog tajništva vijeća da izravno prenosi sadašnje podatke iz FADO u novi sustav bez potrebe za zemlje članice e, odobre prenos, to, su, to se također predložilo. Dakle, evo to je ukratko gdje smo sada. Još imamo sastanak za sutra izvjestitelje u sjeni kako bismo iznašli kompromisni tekst e, koji će moći poduprijeti najveća moguća većina klubova u ovom odboru. Hvala, gospođo Mecala, izvjestitelji u Sjeni za SED, izvolite. Gospođa Kaljorand, hvala. Zahvaljujem izvjestiteljici za svom trudu i dobroj suradnji na ovom dosjeu. Doista moram reći da je nekoliko pitanja već do sada razriješeno, neka su dobro možda preostala. Pa evo da kažem koja su dva glavna pitanja koja mene trenutno brinu. Prvo, osobni podaci u FADO. Na sastanku u Sjeni sa vijećem i komisijom e, dobili smo obrazloženje zašto se neki osobni podaci moraju pohranjivati u FADO-u. Naime, sigurnosne karakteristike i slika lica su toliko međusobno povezani da nije moguće pokazati e, neke sigurnosne karakteristike, a da se ne pokaže i e, slika lica. A tim temeljom moj amandman je želio ograničiti osobne podatke u sustavu na sliku lica, a gdje sigurnosne karakteristike dokumenta se ne mogu odvojiti od slike lica. A to mi se činilo najsigurnijim načinom za uključivanje osobnih podataka u sustav. I također vjerujem da ako imamo takvo snažno ograničenje na e, pohranjivanje osobnih podataka, ostatkom, ostatak ovog prijedloga je puno jednostavniji za e, razriješiti. Dakle, već sam vam zahvala na svem vašem trudu i naporima da se e, posebice uredi onaj dio koji se odnosi na pohranjivanje osobnih podataka, no i dalje moram moliti izvjestiteljicu kao izvjestitelje u sjeni da razmotre odmicanje od e, otvorenog pristupa e, osobnim podacima u fad e, na zatvoreni pristup temeljem samo onih doista nužno neophodnih podataka u sustavu. A kao drugu stvar želim postaviti pitanje kategorija osoba koji imaju pravo pristup fadu. Rekla bih da uspostavljanje mjera za pristup e, FADO-u e, treba biti e, u nadležnosti delegiranih akata i drago mi je što kompromisni amandmani idu u tom smjeru. Također, možda nisam sasvim sigurna za ove šest različitih kategorija tijela i osoba koje, koje E, imaju pristupu e, najnove verzije dokumenta. Znači, ako razina pristupa bi bila različita između svake kategorije, meni bi se činilo logičnim da imamo niz e, kategorija i jednaki niz razina pristupa evo, kao što sam rekla, nadam se da ćemo moći nastaviti raditi na ovome i e, da će se preostala pitanja moći razriješiti. Zahvaljujem. E, za nju, e, gospodin Tudorače. Hvala, ja također zahvaljujem izvjestiteljici na odrađenom poslu, na organizaciji rasprava, prihvaćanju amandmana Mislim da je odlično odrađen posao, puno bolje nego komisija i vijeće. Mislim da ako usporedimo naš tekst i ono što je bilo izvor, izvorno predloženo, mislim da je napredak jasno vidljiv. Mislim da smo dobro uredili dio teksta koji se odnosi na pojašnjenje područja primjene sustava. I mislim da na način na koji smo pojasnili sustav da će nam to pomoći i da bolje uredimo korištenje osobnih podataka i mislim da tekst koji je sada pred nama je dobar tekst. Također pozdravljam uvođenje dodatnih kategorija isprava u području primjene sustava, što mislim da je dobro, jer svi znamo da e, izvršni dokumenti e, imaju važnu ulogu e, u pouzdanosti putnih isprava i drugih isprava koje se na njihovom temelju dobivaju, tako da mislim da je to napredak za cijelu ekonomiju teksta. Također, kao što sam rekao u prvoj našoj raspravi, nama je jasna odgovornost zemalja članica za unošenje podataka i e, stavljanje na vrijeme neophodnih podataka u sustav, da je to neophodna um, odredba i tu pozdravljam ono što sada imamo, te na posljedku EUISA. Taj smo prijedlog iznijeli jer vjerujemo da s tehničkom evolucijom teksta da se može dogoditi da uh, Znanje i ekspertiza ulize može biti vrlo korisno, već postoje neki modeli, uh, moduli u ETIAS-u gdje će se koordinirati neke stvari između Eulize i e, Nadamo se da će se slično urediti za FADO i u tom smislu mislimo da je ovaj kompromis dobro rješenje. Dakle, evo, hvala kolegama izvjestiteljima, puno hvala. E, zahvaljujem za zelene. Gospođa Prikmant. Hvala, hvala izvjestiteljici na vašem radu, hvala kolegama i tajništvu odbora na kompromisnim amandmanima. Pozdravljamo prijedlog e, teksta jer je kvaliteta sadržaja tu i naše brige o zaštiti podataka i pristup e, trećim stranama, sve to uzeto u obzir i to ste spomenuli. No imamo još jednu zadnju brigu koja nije e, za sada usklađena s našim željama, a to je dakle e, da se uskladi FADO sa e, uredbom 2725, dakle formulacija na engleskom je sljedeća binding enforceable agreement umjesto formulacije koju imamo danas u formulaciji FADO, necessary agreements. Dakle, to je nešto bi omogućilo da imamo jednaku razinu zaštite, no preferiramo da se ista terminologija primjenjuje e, i važi na cijeli tekst. No, svakako ćemo sutra imati prilikom sastanka e, mogućnost o tome raspravljati. Hvala, zastupnica Tardino. Želim zahvaliti izvjestiteljici i kolegama na obavljenom poslu i kao što sam već imala prilike reći tijekom eh, predstavljanja izvješća. Ovo je dobra polazna točka i poboljšanje u odnosu na prijedlog eh, komisije, tako da nismo uložili amandmane. Tijekom tehničkog sastanka o kompromisnim amandmanima učinili smo korak naprijed eh, u brojnim aspektima, naročito o postupcima nadzora i provjere. Neka pitanja kao što su već rekli i kolege ostala su otvorena na političkoj razini, ali mislim da ćemo moći se sporazumjeti o općim pitanjima. Željeni cilj naravno je poboljšati sustav i razjasniti način korištenja i zaštite osobnih podataka. Također zahtjevamo da se i parlament jače uključi u institucionalni izbor između provedbenih i delegiranih akata, ali mi ćemo to učiniti kada to bude potrebno, a ne, ne diskriminirano kao što je do sada predlagano. Dakle, neka pitanja su tehničke prirode i to se može urediti provedbenim aktima kao što je predviđeno prijedlogom Europske komisije. Hvala. Hvala, gospodin Bušede. Hvala. Zahvaljujem. Slažem se. Zahvaljujem, zahvaljujem se sa čestitkama koje izrazio izvjestitelj i cijeli tim. No, ipak mislimo da svi ove amandmani i sve ove izmjene na kraju će dovesti do nečega što će biti razvodnjeno ili neučinkovito zbog ovih svih izmjena i kontrola. Na prvom smo se sastanku svi složili da želimo dobar instrument ali e, dali sam, dali smo i neke amandmane. E, u nekima se radi o tome, naime, da provedbeni akti bi trebali ovdje biti uključeni, inače e, Moramo naime omisliti na učinkovitost sustava, moramo se malo približiti mišljenju možda vijeću. Znači ovo je vrlo škakljiv dokument, radi se zapravo o dokumentu, a ne zaštiti podataka i na to također trebamo misliti u uvodnim izjavama e, kada radimo, kad se govori o krivotvorenim dokumentima. Znači da se e, ali to nije bilo uključeno u kompromisne amandmane, no i dalje ćemo pokušati nekako to izboljšati. Zatim zaštita osobnih podataka, e, slika lica. No ako ćemo imati sada toliko iznomaka i toliko zaštitnih klauzula i druge klauzula, onda se može dogoditi da zapravo dokument na kraju više uopće neće biti e, učinkovit. E, hvala. Sila Rego za GUE, izvolite. Gospođa Sira Rego, izvolite. Da, e, jedna od ključnih e, e, stvari kod ove baze podataka je mogućnost komunikacije s trećim zemljama, za krivotvorene dokumente moramo imati mogućnost takvih mislim, e, moramo imati takvu mogućnost, ali mislim ako to dođe u ruke e, nekih trećih strana koje će to iskoristiti za progon određenih osoba EU, recimo ili migrantskih tokova gdje bi te e, osobe još izložili još većim opasnostima. Znači tekst kakav je sada Mogli bismo recimo se dijeliti podaci sa privatnim tvrtkama, na primjer sa zračnim prijevoznicima, a tu se onda obveza kontrole sa države prebacuje na treće i to je zabranjeno e, prema članku 31 sporazuma. E, da se e, otežava pristup e, osobama koje trebaju zaštitu. Znači, trebamo zapravo vidjeti koje e, osobe imaju pravo na e, zaštitu. FADO nije bilo koji sustav nego samo nego jedan dijelić u, u jednom sustavu. A, nažalost govornica čita tekst takvom brzinom da kabine ne mogu pratiti e, prijevod, e, kažu kabine engleske i njemačka. Dakle, pokušati ću e, malo polakše. Znači, naši amandmani žele osigurati pravo na međunarodnu zaštitu kao i privatnu sferu kako se te informacije ne bi koristile za daljnju represiju i osigurati također da se to uzme u obzir, a što do sada još nije bilo uzeto u obzir. Evo, završili smo sa izvjestiteljima o sjeni. Ne morate reagirati, da, bila sam prema vašem izrazu lica da ne moram reagirati. Evo, hvala svima i vidimo se sutra, a između sada i sastanka izvjestitelja o sjeni ja ću onda e, osmisliti formulacije koje će ići u pravcu koje su tražili kolege announce precisely the timetable ahead. The uh, deadline for... Aha, sada se kalendar, dakle rok za podnošenje amandmana bio je 15.10. Usvajanje izvješća u sljedeće 12. studenoga, dakle na a glasovanje o tome je predviđeno za drugu plenarnu u studenome. Hvala i posljednja točka na dnevnom redu, evo točno na vrijeme da vidimo možemo li možda uštedjeti nešto vremena kako bismo možda prisustvovali ostatku plenarne. I riječ je o skapanju protokola između Europske unije, Švicarske konfederacije i Kneževine Lihtenštajna kao e, države nadležnih e, za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil. Izvjestiteljica je gospođa Višnjevska iz ECR-a. Je li gospođa Višnjevska ovdje? Jest, izvolite. Dobro večer. Ova uredba je zapravo preinaka uredbe EU-radak koja je do sada dopuštala vlastima nadležnim za provedbu zakona pregleda Eurodaka kada je riječ o otkrivanju i istrazi terorističkih činova i drugih ozbiljnih kaznenih dijela. Dakle, često se je koristila u sprječavanju, otkrivanju i istrazi. Pojedine vlasti za provedbu zakona mogle su postaviti zahtjev za e, uspoređivanje podataka o otiscima prstiju sa onima koji su u Eurodaku sa svrhom utvrđivanja točnog identiteta osobe ili pribavljanja dodatnih podataka za gore navedene svrhe sprječavanja, otkrivanja ili istrage. Sada govorimo o prejunaci ove uredbe. I cilj preinake je omogućiti Švicarskoj i Lichtensteinu, odnosno njihovim tijelima za provedbu zakona, podnošenje takvih zahtjeva i pristupanje usporedbi podataka sa podacima drugih zemalja koje već skladište svoje podatke u središnjoj bazi podataka Eurodaka. To naročito vrijedi za slučajeve kada nastoje utvrditi točan identitet osobe koja je povezana sa određenim kaznenim dijelom. To se odnosi dakle na usporedbu podataka zemalja članica, ali također i pridruženih zemalja. Kao što sam već rekla, važno je moći usporediti otiske prstiju. Ja bih preporučila prihvaćanje ovog prijedloga i davanje podrške ovom izvješću. U redu, čuli smo izvjestiteljicu, gospođu Višnjevsku. Nije riječ samo o protokolu o Švicarskoj i Lichtensteinu, nego su tu i Norveška i Island. Jer imamo ovdje dvije povezane točke na dnevnom redu koje se obje tiču protokola između Europske unije i navedenih zemalja koje nisu članice Europske unije, ali su u Europi. Ima li javljanja za riječ? Izvolite, gospođa Mecola. Hvala, ja sam izvjestiteljica o za pučane i želimo podijeliti mišljenje izvjestiteljice iz izvješća kojim se traži zaključivanje oba protokola, što će proširiti područje premjene Eurodaka na ove zemlje temeljem međunarodnog sporazuma. Jedan sporazum između Europske unije već e, sa tim zemljama je e, zaključen u vezi sa uredbom o azilu, a putem ovog odobrenja omogućit ćemo e, vlastima za provedbu zakona ovih zemalja usporedbu podataka o otiscima prstiju sa drugim e, podacima koje su zemlje članice unijele u bazu podataka Eurodac. To neće biti jednosmjerna ulica, nego će zemlje članice i pridružene zemlje moći zatražiti usporedbu e, otisaka prstiju sa e, podacima koje će unijeti i Sandovreška, Švicarska i Lichtenštajn koji se koriste u iste svrhe. Vjerujemo da će se time poboljšati sigurnost naših građana i da će se poboljšati također i zaštita fizičkih osoba u pogledu osobnih podataka. Također, ja podržavam e, i e, ubrzani e, postupak u Europskom parlamentu kako bi vijeće moglo donijeti pozitivnu odluku o potpisivanju oba međunarodna sporazuma i to što prije. Hvala. Drugi izvjestitelji je gospođa Santos. Hvala vam na predstavljanju ovog izvješća. Opisali ste sadržaj teksta, to odgovara i onome <laughs> što stoji u tekstu, ako smijem tako reći. Dakle, ove e, zemlje i njihove e, tijela treba imati e, pristup tako dakle, kako bi mogli uspoređivati otiske prsti u, u slučaju sumnje na teška kaznena djela, terorističke akte i tako dalje. To nije prvi puta da takav e, dokument e, se podnosi na e, odobravanje Europskom parlamentu, no i raniji dokumenti kod Eurodaka su se već prilagođavali na ovu temu ali u protokolima pristup nije omogućen, pa se za protokole moraju prilagoditi za ove zemlje, iako je protokol već e, postojao. Dakle, tu nema nikakve e, nikakvog spora, nego široki konsenzus između svih, pa zapravo ne moram e, ništa više dodavati. Izvjestiteljica je sve rekla. Hvala. Mikrofon, molim. u ime zelenih. Hvala, predsjedniče. Evo puno toga je rečeno glede dviju točaka koje se nas tiču ovdje na dnevnom redu, no ipak, s obzirom da smo obnovljeni, dvije trećine naš, nas su novi, iako nas nema puno, ali želim posjetiti neke e, elemente reforme Eurodaka. Dakle, iako se to ne tiče reforme u cijelini, no ipak tu ima dosta problematičnih stvari koje trebamo podsjetiti ovom skupu. Tu konkretno mislim, evo na sljedeće, dakle mi kao zeleni podsjećamo vijeće da želimo odblokirati razgovore o reformi o Dublinu i o paketu mjera za azil, a Eurodac i reforma paketa koje se tiču Eurodaka moraju ući u tu širu općenitiju reformu koju želimo zadržati. Što same reforme Eurodaka tiče, ono što nas brine jeste konkretno proširenje primjene na nezakonite migrante koji su ušli legalno u Europsku uniju. Dakle, to postavlja pitanje zaštite podataka, ali i korisnosti tog proširenja mjere. I brine me još jedna, jedan dio te reforme, a to je smanjenje starosti sa 14 na 6 godina za uzimanje otisaka prstiju. Dakle, tom reformom se uspostavljaju određene mjere koje zastrašuju maloljetnike bez pratnje prije nego išta drugo, a opet s druge strane mi smo trebali boriti, e, trebali bismo se protiv e, toga. I još jedna problematična stvar jeste korištenje sankcija koje nam se čine neproporcionalnima, to je suprotno temeljnim pravima i Afra je to dobro rekla, dakle teško je zamisliti e, situaciju u kojoj se može pravdati korištenje e, fizičke, psihičke, psihološke sile, prinude za uzimanje otisaka e, prstiju e, od strane Eurodaka. Hvala ime Guja, Marin Bjork izvjestiteljica u sjeni, ali ne vidim je tu, ne vidim nikog drugog izguja koji bi mogao iznijeti njen stav. Dobro. Onda se vraćamo našoj izvjestiteljici, gospođi Višnjevskoj. Želite li nešto komentirati glede ovoga što ste čuli? Hvala. Sve je rečeno što je trebalo biti rečeno. Dakle, riječ je o Islandu, Norveškoj, Švicarskoj i Lichtensteinu. Tako, evo, htjela bih iskoristiti ovu priliku i zahvaliti svim izvjestiteljima u Sjeni, su izvjestiteljima i nadam se da nitko više neće ulagati amandmane na ova dva sporazuma, jer kao što znate to je postupak privole i mislim da možemo jednostavno prijeći na sljedeću fazu postupka. Hvala. Da, dobro ste rekli, dakle, da, postupak privole ima svoja ograničenja kada je riječ o mogućnosti unošenja izmjena i dopuna. Evo, vi ste pokazali konstruktivan e, pristup e, kao i izvjestitelj u sjeni, tako da je sad trenutak da je rok za amandmane 22.11. ali e, rok za podnošenje izvješća je 9.12. i o tome će se glasovati iduće godine na plenarnoj u siječnju. Dakle, to je e, rok za Norvešku i Islanda, za Švicarsku i Lichtenstein imamo drugi rok. Dakle, rok za podnošenje amandmana bio je 25. listopada. Osvajanje nacrta preporuke e, se treba dovršiti do 11. ili 12. studenoga, a glasovanje na plenarnoj sljedeće na drugoj plenarnoj u studenome. Evo, s time smo završili za večeras. Hvala svima, laku noć.